Ladies and gentlemen, dear colleagues, please be uh, seated. Dame i gospodo, zauzmite mjesta. prolazimo na točku 9. današnjeg sastanka, a to je razmjena gledišta i to u zajedničkoj raspravi sa odborom za razvoj. Evo, pozdravljam predsjednika odbora za razvoj, gospodina Tobe, ako je ovdje do mene. Pozdravljam gospodina Takisa Šafua, predsjednika Etiopskog parlamenta i također pozdravljam veleposlanika Abeja i gospodina Tasvaja Dabu koji je ovdje i on je predsjednik stalnog odbora za vanjske poslove. Dakle, dobrodošli. Jedina je riječ na etiopskom koju znam je ova koju sam upravo izgovorio. Ako dobro razumijem, mislim da to znači dobrodošli, ali znate što želim reći. Dakle, kada smo pripremali ovaj sastanak, nismo oni mogli zamisliti da će on biti toliko pravovremen. Evo, gospodine predsjedniče Etiopskog parlamenta, čestitam u ime ovog doma na dodjeli Nobelove nagrade za mir gospodinu Abim Ahmedu za e, postignuća u području mira i međunarodne suradnje. On je dao značajan doprinos u rješavanju sukoba sa susjednom Eritrejom. Evo, prenesite naše čestitke premijeru. Gospodine predsjedniče, dakle na ovom zajedničkom eh, sastanku odbora AFET i eh, odbora DEVE Moramo reći da ste ovdje pravovremeno i uskoro spremamo posjeti vašoj zemlje. dakle spremite se na invaziju europskih e, dužnosnika u Adisu, a sada očekujemo vaše riječi o stanju u regiji i Etiopiji, o vašim perspektivama za budućnost. Dakle, prvo gospodin Tove će dati nekoliko uvodnih riječi, a onda ćemo rado vas saslušati. Hvala gospodine McAllister i dopustite i meni da u ime odbora za razvoj pozdravim gospodina Šafa, predsjednika Etiopskog parlamenta. Sa stajališta našeg odbora Etiopija je izuzetno važan partner i to zbog veličine zemlje i velikih e, izazova u vezi sa razvojem e, s kojima se zemlja suočava, ali također i s obzirom na našu snažnu suradnju s vama i naravno i s obzirom na snažan gospodarski rast koji ste ostvarili u nekoliko proteklih e, godina i također u kontekstu napretka razvojnih ciljeva, a također moram spomenuti i nove politike vanjskih poslova koje je premijer uveo u posljednjih nekoliko mjeseci. To je izazvalo veliko divljenje i također veliku nadu. Kada se demokratski prostor otvarao tako raznolikoj zemlji, naravno teško je pomiriti suprotstavljene ambicije, dakle ostvariti također i trajne demokratske prakse i institucije i također sačuvati nadu i isto vrijeme. Dakle, želimo sav mogući uspjeh vašoj zemlji u ostvarenju ove tranzicije i ja moram reći da ću za samo dva tjedna imati zadovoljstvo pretvoditi posjet predstavnika našeg odbora vašoj zemlji da, idete prije nas, kaže gospodin McAllister. Da, prepoznali smo događaje koji se spremaju. E, nadam se da će to pridonijeti boljem međusobnom razumijevanju i doista mi je drago što imamo priliku održati ovu razmjenu gledišta s vama. I naravno, radujemo se riječima gospodina Šafa. Izvolite. Hvala na vašoj srdačnoj dobrodošlici, gospodo predsjednici odbora DEVE, odbora AFET, uvaženi članovi odbora, ekscelencije, dame i gospodo. Moja delegacija želi zahvaliti Europskom parlamentu na današnjem pozivu, na vašim porukama i na srdačnoj dobrodošlici. Doista je velika čast meni osobno i mojem izaslanstvu pojaviti se ovdje pred vama kako bismo raspravili o e, raznim događajima i inicijativama koje se poduzimaju u Etiopiji i šire u regiji i razmijeniti gledišta o bilateralnim i regionalnim pitanjima koja su nam u zajedničkom interesu. Od izbora njegove ekscelencije gospodina da za predsjednika vladajuće stranke i e, premijera u travnju 2017. godine naša zemlja je poduzela snažne reforme u političkom, gospodarskom i pravosudnom području. Sa političkog stajališta naša je vlada poduzela mjere kako bi omogućila otvaranje političkog prostora koji će osigurati ravnopravnost svih političkih aktera. Na taj način su tisuće političkih zatvorenika, novinara i aktivista pomilovani i oslobođeni, također i e, razne političke skupine koje su bile izgnane i zemlje su pozvane ponovno u zemlju kako bi pridonijele mirnom političkom diskursu. Nadalje, tri velike oružane skupine koje su smatrane teroristima i koje je takvima proglasila naša skupština, odnosno donji parlamenta, su izbrisane svog popisa. I mi ovim e, reformama želimo ostvariti jedan e, institucionalni okvir i stoga smo poduzeli različite zakonodavne reforme. Ured državnog tužitelja je osnovan e, osnovao pravosudni savjet koji se sastoji od 13 neovisnih pravnih stručnjaka koji imaju zadaću razmotriti e, razne propise i zakone u području pravosuđa i imaju zadaću također poduzeti reformu pravosuđa što uključuje i izmjene i dopune različitih zakona i i restrukturiranje institucija. Evo, e, sada se vidiraju zakon o medijima, o civilnom društvu i nacionalni izbori, izborni zakon. I to je e, ratificirao, ratificirala Skupština. Zakon o antiterorizmu koji je bio izložen raznim kritikama je također sada u postupku revizije. U gospodarskom području E, poduzeli smo liberalizaciju gospodarstva ili djelomično ili potpunu privatizaciju državnih poduzeća, čime se nadovezujemo na više od desetljeća stalnog rasta s jedne strane, ali isto tako nastojimo riješiti i makroekonomske neuravnoteženosti. Također imamo jedan gospodarski plan puta, dakle jednu agendu za reformu gospodarstva na domaćem terenu, čime se e, želi e, formirati srednja poduzeća do 2030. godine i izgraditi otpornost našeg gospodarskog sektora, i naših poduzeća, podući... Um, poljoprivrednu proizvodnju i postići modernizaciju poljoprivrede. Osim rješavanja uskih grla u gospodarstvu, nacionalni odbor pod predsjedavanjem premijera je osnovan sa zadaćom da olakša poslovanje, naročito uspostavom uh, povoljnih poslovnih okolnosti, općenito govoreći. U tom uh, smislu su glavni ciljevi programa reformi sljedeći. Stvaranje mogućnosti za zapošljavanje za naše državljane i također poticanje industrializacije. Također, e, jedno od glavnih područja je ravnopravnost spolova e, i na to se naša vlada usredotočila i kao što ste možda čuli, pola našeg kabineta, odnosno vlade, su žene i one drže ključna mjesta poput e, mjesta u Vrhovnom sudu, u izbornom povjerenstvu. Dakle, tu imamo doista sjajne stručnjakinje i osim od, e, od deset stalnih povjerenstava u parlamentu, e, šest takvih odbora, odnosno povjerenstava, predsjedavaju žene. Dakle, dame i gospodo, Etiopija se priprema sada za nacionalne izbore koji će se održati 2020. godine i u tom smislu su poduzete potrebne institucijske i izborne reforme kako bi se osiguralo održavanje slobodnih demokratskih i mirnih izbora. U tom cilju nacionalno izborno povjerenstvo je reorganizirano, preustrojeno prošle godine i to na način koji mu omogućuje da izvršava svoje dužnosti sa što većim, e, većim kapacitetima i vjerodostojnošću. Također, revidiran je i ratificiran izborni zakon e, i poduzete su potrebne javne rasprave sa svim dionicima, što uključuje i e, političke stranke, organizacije civilnog društva, medije i javnost. Vlada je također pokrenula otvoreni dialog sa svim e, strankama i potpisala je kodeks ponašanja koji će upravljati aktivnostima i ponašanjem svih stranaka na nadolazećim izborima 2020. godine. Ekscelencije, gospodo predsjednici, članovi odbora, dame i gospodo, Ove promjene u Etiopiji potaknule su također i pozitivan e, zamah na rogu Afrike, u široj regiji. Time je e, zaključeno dva desetljeća izlaznosti i e, time se također osigurao mir i suradnja u regiji. Etiopija je također dala svoj doprinos u mirnoj tranziciji u Sudanu i također Etiopija sudjeluje u mirovnom procesu u Južnom Sudanu i igra ključnu i konstruktivnu ulogu u pomaganju vladi Somalije u njezinoj borbi protiv e, organiziranih e, skupina i također je pomagala somalijskoj e, vladi da dobije potporu Europske unije i međunarodne zajednice. Dame i gospodo, ekscelencije, uvaženi predsjednici, članovi odbora, dame i gospodo. Također e, izgrađujemo veliku etiopsku branu za proizvodnje energije i to u području gdje 60% stanovništva nema pristup električnoj energiji. Također e, time smo ispunili obvezu uspostavljanja e, mogućnosti iskorištavanja energije Nila. Etiopija je također pokrenula trilateralne pregovore u vezi rada i punjenja ove brane kako bi se tehnička pitanja riješila također na sličan način. Etiopija čvrsto vjeruje da samo tehničkim i znanstvenim sredstvima se rad E, ove brane može voditi. Dakle, ključno je da te tri zemlje koje provode pregovore budu složne i to Etiopija nastoji i postići. Ekscelencije, uvaženi predsjednici i članovi odbora, dame i gospodo, Etiopija je poduzela doista snažne reforme koje su bile nezamislive prije nekoliko godina. Budućnost nosi nadu, ali preostaju i određeni izazovi. Jedan od tih izazova su povremeni sukobi koji su doveli do raseljavanja brojnih stanovnika, a vlada u tom smislu radi ne samo na povratku raseljenih njihovim domovima, za većinu kojih se to ostvarilo, ali i radi na rješavanju uzroka ovih problema. Vremena promjena i tranzicije su obilježena izazovima i mi razumijemo razmjere tih izazova s kojima se suočava naša zemlja, ali sigurni smo da ćemo svladati sve probleme i ovdje želim i dalje naglasiti da nam je potrebna starna potpora i e, stalno razumijevanje naših partnera u Europi. Imamo dugotrajne odnose između Europske unije i Etiopije i također želimo iskazati ovdje svoju želju i namjeru da održimo konstruktivne odnose u duhu partnerstva i u očuvanju međusobnih interesa. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Imamo na raspolaganju otprilike 30 minuta za razmjenu gledišta. Dajem riječ prvim kolegama koji su se za nju javili. Evo, molim vas da ne duljite više od 3 do 4 minute. Za početak gospodin Galer u ime Pučana. Hvala gospodine predsjedniče, dobrodošli i također molim vas da prenesete moje čestitke premijeru na dobivenoj Nobelovoj nagradi za mir. Ja sam ovdje već više od 20 godina i u zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP EU, tako da sam u brojnim prilikama posjetio vašu zemlju. Sjećam se da je to bilo 2004. godine kada je održan sastanak zajedničke parlamentarne skupštine i Imali smo također priliku promatrati i zanimljive izbore 2005. godine. Bili smo u vašoj zemlji također i 2010. godine i nismo došli 2015. godine jer smo smatrali da to ne bi imalo smisla. U međuvremenu naša bivša kolegica Ana Gomeš, koja je bila tamo 2005. godine, ona je sigurno najmanje omiljena tamo eh, u vašoj zemlji, ako je tamo hm, bila primljena i sudjelovala u zanimljivim konferencijama, tako da je to eh, i možda znak eh, drugčijih okolnosti. Imam dva pitanja. Jedno je političke prirode, a to je je li ovaj proces, i tu ste spomenuli također izbore 2020. godine, dakle je li taj proces e, uključiv u smislu da uključuje oporbene stranke i civilno društvo i sve one koji bi htjeli sljedeći puta imati bolje izbore, a ne samo da jedna stranka pobjeđuje? Dakle, konkretnije možete li to malo bolje opisati, jer Sjećam se da smo imali takve rasprave već e, prije deset godina sa izbornim povjerenstvom, no e, postoje li također i tehnički preduvjeti koji će omogućiti i bolji tijek e, izbora. I imamo još jedno pitanje koje smo, kojim smo se bavili i više puta u, u posljednjih nekoliko godina, a to je otimanje zemljišta. I zapravo radi se o tome da se stranim vlasnicima dopušta da kupe ogromne površine na kojima se ništa ne uzgaja, ali se ljudi istjeruju sa njihovih terena na kojima su radili. Dakle, postoji li nova politika u tom smislu i možete li možda malo to preciznije opisati? Hvala gospodine Galer. Želite li odmah odgovoriti na pitanje ili da prikupimo nekoliko pitanja odmah? Ono, možemo nastaviti onda. Sljedeći je gospodin Rivier. Hvala predsjedniče, hvala. Evo dopustite da pridružim svoj glas i glas svog kluba čestitkama. Govornik je prekinut. Hvala predsjedniče. Želim vam dobrodošlicu i dopustite da vam e, u ime svog kluba i osobno ime čestitam na Nobelove nagrad za mir e, koju je osvojio vaš premijer. I ovom prigodom i razmjenom gledišta želio bih vam postaviti pitanja koje se tiču dviju konkretnih točaka. Prvo, Etiopija koristi čitav niz europskih ulaganja koja se tiču izgradnje cesta, prometnica, infrastruktura, no isto tako i poboljšanja usluga civilnom društvu i jačanju demokratskog upravljanja. ispostavlja se da Europska unija ponekad ima mesijansku viziju našeg modela zapadne demokracije. Tako da bih vas htio pitati da li te pomoći dovoljno uzimaju u obzir specifičnosti Etiopije ili se tu radi o pomalo isoviše zapadnjačkom pogledu na stvari koji uvjetuje dobivanje tih e, pomoći. Druga stvar, tiče se redovitog upada šebab terorističkih skupina na istok vaše zemlje. Dakle, osim smrtonosne ideologije koja ih pokreće, da li imate dojam da neke strane sile mogu biti te koje potiču njihovo djelovanje i da li su jednostavno pod stranim e, državnim utjecajem ili se tu radi jednostavno o terorističkim organizacijama koje su neovisne od e, vanjskog e, inozemnog utjecaja. Hvala. Hvala. A sada Ana Fotega, ECR. Hvala. Gospodine predsjedniče, molim vas da prenesete naše najtoplije pozdrave svom premijeru i da mu čestitate na ostvarenom postignuću i na dobivenoj Nobelovoj nagradi. Mi smo i kako upoznati sa svime što se događa u Etiopiji. To možemo zahvaliti i aktivnostima ambasadora koji nam podastire iscrpne informacije kao zastupnicima i zastupnicama. Dakle, upoznati smo sa ekonomskom stabilnošću, ruralnim razvojem i mirovnim procesima koji su izuzetno važni nama u Afetu i Sedeu, odboru za sigurnost i obranu. Ja bih vam postavila jedno pitanje. Tiče se toga što mislite o suzbijanju terorizma na rogu Afrike. Znamo da Etiopija doprinosi, ali zanima nas e, što mislite, što su najveći problemi. Drugo pitanje bi se ticalo pojedinosti, ako ih imate, o događanjima koja se tiču reforme pravosuđa. Hvala. Thank And Hvala. Ana, imamo još dva pitanja. Može? Gospodin Džanđaši. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče što ste nam došli. Također vam prosljeđujemo čestitke premijeru. Lijepo da je riješen sukob s Eritreom koji je trajao više desetljeća. Imam jedno pitanje koje se tiče još jedne važne teme. Radi se o okolišu. O tome smo nedavno mogli čitati u medijima. Tiče se klimatskih promjena i izvora vode u Etiopiji. Znam da infrastruktura u Etiopiji nije razvijena, a da imate veliku potražnju za e, strujom, da gradite e, veliku branu i da želite tako osigurati nužnu infrastrukturu svojoj zemlji i narodu. Ipak u Egiptu i Sudanu postoje velike dvojbe koje se tiču opskrbe vodom kada je riječ o stručnjacima, oni tvrde da iz plavog nila stiže 90% vode u Etiopiji, a prema međunarodnom pravu niti ne znamo baš kako riješiti sukobe ove vrste. Jedino što je meni poznato je da postoji međunarodni sporazum o distribuciji vode koji su potpisali Sudan i Egipt ali Etiopija takav sporazum s Egiptom nije potpisala. Zanima me što mislite, bi li takav sporazum bio moguće rješenje takvog sukoba? jer Egipat tvrdi da mu prijeti um, nestašica voda, suše i da će sve to imati strašan utjecaj na poljoprivredu, a time i na opskrbu hranom, što je ponovno e, određena vrsta sukoba u tom dijelu svijeta. Dakle, gospodine predsjedniče, što vi mislite o ovom teškom sukobu, kako bi ga se moglo riješiti? Hvala. I na kraju gospodin Hovini. Hvala. Poštovani gospodine Čafo, u proteklih nekoliko godina svjedočimo mijenjanju Etiopije e, što ukazuje na to koliko je sigurnost važna u tom dijelu svijeta. Premijer je itekako doprinio sigurnosti u Etiopiji i regiji te udario temelj razvoju te zemlje. Mirovni sporazum s Eritrejom predstavlja golem uspjeh i zato je nagrađen Nobelovom nagradom. Jer je okončan velik sukob. Naravno, još je dosta toga preostalo za učiniti. Dakle, ja bih želio čestitati vašem premijeru Abiju Ahmedu. Što se tiče vaših susjednih zemalja, e, Sudana, Somalije i tako dalje, e, postoje migracijski tokovi prema Europi, a relativna stabilnost e, u Etiopiji učinila ju je privlačnom destinacijom ljudima koji bježe iz ostatka regije. Moje konkretno pitanje je sljedeće. Na koji način sigurnosna situacija u susjednim zemljama ugrožavaju stabilnost Etiopije? Hvala kolegi. Dakle, gospodin predsjedniče, dobili ste pitanje iz različitih klubova. A moram vas samo podsjetiti da moramo završiti u pola šest, što znači da nam preostaje još dvadesetak minuta. Hvala lijepa na vrlo zanimljivim i korisnim pitanjima. Želio bih najprije zahvaliti na svim čestitkama upućenim Abiju Ahmedu, našem premijeru. Kad se vratim Odmah ću ga izvijestiti o tome kakva je atmosfera ovdje u Europskom parlamentu. Hvala zaista na čestitkama. A sada glede vaših pitanja. Moj prijatelj, gospodin Gala, osoba je koju jako dobro poznajem. I on je upoznat sa situacijom u Etiopiji i prati nas već dugi niz godina. Kao što sam rekao, proces uključivosti na političkoj razini. Nešto je o čemu sam govorio u uvodnom izlaganju. Postoje aktivnosti koje je vlada poduzela. Svi politički zatvorenici su pušteni, a imamo političke partnere u inozemstvu tako da imamo dobru političku situaciju i prostor za raspravu među različitim političkim strankama i s javnošću. Što se tiče našeg izbornog povjerenstva, sve su političke stranke bile uključene i zastupljene. Imali smo ih pet. A predsjednica tog odbora je bila u egzilu i ranije čelnica opozicijske stranke. Vratila se u Etiopiju i sada predsjeda izbornim povjerenstvom. Tijekom provedbe izbornog zakona sve političke stranke sudjeluju u raspravama. ne političke stranke postavljaju e, manje važna pitanja, neka su pitanja jako velika, ali suradnja je odlična. Donijeli smo i zakon o udrugama, pa su se uključili predstavnici civilnog društva. Imali smo i saslušanja u parlamentu, tako da sam ja po prvi puta vidio tako velik broj ljudi koji nam je došao u parlament kako bismo razgovarali o važnim temama. Dakle, proces uključivanja svih dionika ide dobro, po mom mišljenju. Na taj način jačamo i širimo politički prostor svoje zemlje. Zajednički ćemo pratiti i buduća postignuća. Slijede nam izbori, političke stranke će se uključiti u izbore, predstavit će javnosti svoje političke programe a za održiv razvoj naše zemlje i za dobrobit našeg naroda moramo na tome raditi. Tome smo i predani. Mi, kao predstavnici vodeće stranke i vlade, želimo slobodne, pravedne i demokratske izbore u Etiopiji. To nam je jako važno. I tome smo zaista jako predani i nadamo se da ćemo uspjeti. Postavili ste pitanje o otimanju zemljišta. Što se tiče stranih izravnih ulaganja i otimanja zemljišta. Otimanje zemljišta se ne događa samo zbog stranih ulaganja. Imamo mi i lokalna ulaganja. Kupuju zemljišta i prošli put kada smo mjerili, takvih je lokalnih ulagača bilo mnogo. Tu su dvije stvari važne za naš razvoj, za razvoj svih zemalja poput Etiopije, vanjska ulaganja su važna. Zatim imamo još jednu važnu temu, a to je uporaba zemljišta kada netko u nju ulaže. Trebamo nekako uravnotežiti ova dva aspekta. Kao što sam rekao u uvodnom dijelu, naš premijer predsjeda odborom koji mora ostvariti ciljeve na nacionalnoj razini. Tako imamo i pitanja koja se tiču zemlje i zemljišta. To je tema koju se shvaća vrlo ozbiljno i mislim da ćemo riješiti probleme vezane uz strana ulaganja i uz zapošljavanje lokalnog stanovništva i sadržavanje zemljišta vaša ostala pitanja. Kao što sam rekao ranije, cijenimo to što Europa ulaže u razvoj naše zemlje. Partnerstvo s vama nam je izuzetno važno i zaista ga cijenimo. Problemi sa Al-Shababom i s uključivanjem stranih država – Rekao bih sljedeće, što se tiče terorizma, surađujemo s Europom i s SAD-om. Usko surađujemo i to nam je jako važno. Što se tiče sigurnosnih pitanja i terorizma, ja bih rekao da nam je u zajedničkom interesu da to rješavamo. Tako da intervencije stranih država koje podržavaju terorističke skupine moraju biti osuđene. Mi smo to zajednički i činili, moramo i djelovati na političkoj razini, a i na druge načine. Mislim da je to jako važno. Naš premijer sa predsjednikom Južnog Sudana razgovara o sigurnosnim pitanjima u toj zemlji. Naime, imamo velike količine nezakonitog oružja koja nam pristiže iz tog dijela regije tako da to blisko pratimo. I Eritreja, i Sudan, i Kenija, i Čibuti, i Sudan, Južni Sudan, sve su to naši partneri i prošlog tjedna smo se sastali, imali smo posebnu ceremoniju. Tako da su nam to dobri prijatelji i zajedno s njima radimo na uklanjanju terorista iz roga Afrike. Što se tiče reforme pravosuđa, predsjednica Vrhovnog suda žena je izvrsna aktivistica, radila je na području ljudskih i ženskih prava, a sada predsjeda Vrhovnim sudom. Dobro radi i postoji vijeće nezavisnih stručnjaka na razini Vrhovnog suda i to vijeće radi na preispitivanju zakonodavstva koji stoje na putu ostvarivanju ljudskih prava i razvoju naše zemlje, a vezano je i uz međunarodne odnose. Tako, što se tiče pravosuđa ove godine, a i u buduće, e, ostvarit ćemo napredak. Inače, naš se kalendar e, razlikuje od vašeg, ali u svakom slučaju naš je naglasak u buduće i na pitanjima stavljen i na pitanja pravosuđa i vladavine prava. Što se tiče okoliša, opskrbe vodom i klimatskih promjena. Kao što sam rekao u uvodnom dijelu, mi vjerujemo da Ljudi u Sudanu i Egiptu predstavljaju našu braću i sestre. Zbog toga i mi uistinu osjećamo bilo kakav problem s kojim se susreću. Ministri vode iz Etiopije, Sudana, Džibutija vode pregovore o ovoj tematici, a tehničke rasprave su izuzetno važne. O takvim temama se mora razgovarati na stručnoj razini. Znate kako je, kad kada politička razina utječe i na stručne rasprave. Ali na stručnoj razini trebalo bi se sve razriješiti kako ne bismo štetili ljudima u Sudanu ili Egiptu. To su naša braća i sestre. I mislim da je važno za sve nas da upravljamo opskrbom vode i prema Sudanu i Egiptu. Mi ćemo se svakako baviti tom tematikom i siguran sam da ćemo na tehničkoj razini moći to riješiti. Povezivanje među podstvom tih zemalja je također važno i na tome radimo. Etiopljani, Sudanci i Egipćani su braća i sestre. I posljednje pitanje bilo je vezano uz sigurnost i uz migracije iz Sudana, Eritreje i tako dalje. Imamo oko milijun izbjeglica u svojoj zemlji, a pristižu nam iz susjednih zemalja. Kao što znate, prošle godine kod nas je stupio na snagu zakon o izbjeglicama. Donio ga je parlament i imamo sad posebne odredbe koje se odnose na izbjeglice. Oni sada mogu kod nas tražiti posao, dobiti vozačku dozvolu, pokretati posao, baviti se poljoprivredom. Prilike za njih dakle postoje. A što se tiče ostalih sigurnosnih aspekata, to ja ne bih povezao samo sa izbjeglicama koje nam dolaze iz susjednih zemalja. Sigurnosna situacija ovisi o razno raznim aspektima. A što se tiče konkretno izbjeglica, mi se time bavimo i u tom smislu nam je međunarodna suradnja prilično važna. A sada da nekoliko trenutaka ipak prepustim kolegi koji je ovdje sa mnom. Ambasador. Hvala su predsjedatelji, hvala vam eh, na ovom sastanku u ovom uvaženom domu. Samo želim staviti naglasak na neke od pitanja koje su postavili određeni eurozastupnici. Dopustite najprije da spomenem e, pitanje brane. Certain e, impressions that have I tu su iznesene neke brige. Dakle, ne postoji nikakav međunarodni zakon e, za korištenje voda Nila u kojem sudjeluje Etiopija. Egipćani to nazivaju međunarodnim sporazumama, ali to je bilateralni sporazum između Sudana i Egipta potpisan 1989. Mi želimo ujedin, okupiti svih 11 zemalja e, oko sveobuhvatnog sporazuma na kojem radimo zadnjih e, deseta godina, gdje će svi sudjelovati na pravedan način e, u e, korištenje voda Nila. Mi uviđamo da 90% e, vodnih resursa Egipta dolazi iz Nila, ali istovremeno trebamo sagledati način kako se koriste unutar Egipta te vode. Jako velike količine vode se traće i gube i postoje veliki planovi da se skreće voda Nila u druge raznovrsne projekte koji su već provedeni, u Nilu. Dakle, zaključno, nama je jasno da Egipat ovisi o Nilu i jasno nam je da e, će utjecaj e, brane u Etiopiji biti minimalan jer to je naš cilj. E, dakle, naš cilj je da se ne E, stvara e, šteta nizvodnim zemljama. I ne postoji prijetnja na Sudan. Sudanicima je jasno da će imati koristi od te brane i zato postoji, zato je došlo do, njihova, do promjene njihova stava. Problem s kojim je suočen Kairo danas e, ne tiče se samo stava Etiopije o brani ili stavova u Kairu, već oni imaju dojam da su izgubili podršku Sudana već, koji je bio tu već desetljećima glede korištenja vode Nila. Dakle, mi ćemo nastaviti razgovarati o ovim tehničkim pitanjima, o brani. Premijer Abe i predsjednik Sisi vjerojatno će se sastati idućeg tjedna u Sočiju na rusko-afričkom e, sastanku na vrhu. Zvali su se prošlog tjedna kada ga je Sisi nazvao e, da mu čestita za Nobelovu nagradu i premijer ga je nazvao i razgovarali su o tome. Sudanski premijer bio je, razgovarao je kod nas e, prošli pjetak i podnesemo izvješće isto tako o razgovorima sa sudanskim premijerom. Što se tiče još jednog pitanja koje je postavljeno, a tiče se terorizma u rogu Afrike, mogu reći sljedeće, dakle o Al-Shabaab skupinama. Al-Shabaab e, još su tu. No, očito je da je njihov utjecaj smanjen, ali ne smijemo biti zadovoljni time jer oni su u brojnim područjima i dalje aktivni. Dakle, cilj Amisona i Etiopije kao susjedne e, vojske i Etiopije kao susjedne zemlje e, jest u protivriške mjere protiv Al-Shababa i podrška Somaliji kako bi stalno vlastne noge. To će biti duga borba, naravno, ali mislim da i dalje moramo podržavati federalnu vladu Somalije kako bi to ostvarili. Istovremeno, naravno, vode se razgovori sa regionalnom vlasti u Somaliji i dakle regionalna i središnja vlad, središnje vlasti u Somaliji trebaju dobiti podršku od e, međunarodne zajednice kao što su dobili od Afričke unije. Što se tiče Etiopljanja koji dobivaju određene pomoći od Europe, da, dobivamo, ali nemamo dojam da europske države ili Unija ili ulagači predstavljaju neke gazde u Etiopiji. To mi nikad nije bilo tako. Stvar je u tome što se vode savjetovanja sa, na bilateralnoj razini sa europskim državama članicama ili Europskom unijom kada se predstavljaju projekti, prioritetni projekti za europske financije i nakon razgovora onda Europska unija stavlja na raspolaganje te fondove ne samo za ceste već i za projekte kojima je cilj stvaranje novih radnih mjesta jer ono što smo vidjeli zadnjih e, četiri godine ono što je izazvalo političke promjene u Etiopiji bilo je to što mladi nisu imali posla. E, sada prelazimo na eh, otimanje zemlje. Da, otimanje zemlje je problem, to je jasno vidljivo u Etiopiji zadnjih godina. Eh, tu se ne tiče samo vanjskih ulagača, već evo eh, i etiopskih ulagača. Stvar je u tome što su zemlje date ili prisvojene od strane političkih operata dionika u zemlji. I oni su političari davali zemlju i domaćim i stranim ulaganjima. Stvari u tome što ta ulaganja, kao prvo, nisu potpuno sprovedena, a drugo, samo ulaganje u Etiopiju ima za razlog stvaranja radnih mjesta. Ako se ulaži na ne stvar u radna mjesta, onda kakav god e, gospodarski rast e, BDP-a imamo, to se odražava na ljudi na terenu i problemi mladi su sve veći i veći, a onda će to postati politički, gospodarski i socijalni problemi za budućnost ove zemlje. Hvala. Well, uh, thank you and, uh, Hvala. Dopustite u par riječi da zaključim ovo. Najprije želim reći da su vaši odgovori bili doista umirujući, gospodine predsjedniče, glede vašeg puta ka slobodi što se tiče preuzetih obveza i inkluzivnosti. Imali smo pitanje različitih klubova zastupnika, koji su pokrivali brojne teme, ali vi ste na njih e, odgovorili na izravan i umirujući način. Bilo je riječi i o gorućim pitanjima kao što su otmanje zemlje, ulaganje, stvaranje radnih mjesta, e, problema sa Al-Shabaabom, terorizmom, opskrbi vode, klimatskim promjenama i naravno o vezi između razvojne politike i sigurnosti. Vjerujem da imate sada jedan, da ste u pozitivnom trenutku i poletu koji je važan i za Etiopiju i za rog Afrike, jer sada nam je potrebno što više pozitivnih primjera i širiti, tako, širiti ih u Africi, ali u svakom slučaju to je pozitivno. I dopustite također da kažem na kraju da mi se dopada što ste rekli da se ovdje radi o suradnji i partnerstvu i upravo i EU, unija to tako doživljava. I pokušajmo razvijati to. Evo, iz prvog putovanja e, a poslije toga će doći kolegi Zafeta. i hvala vam još jednom na ovoj razmjeni mišljenja.